pozivam vezan uz e, Dean Kalfin, vezan uz višegodišnji financijski okvir. Ovo je pojedinačno glasovanje jer je potrebna kvalificirana većina. Otvaram glasovanje. Da li su sve kolegice i kolege glasovali? Još jednom pitam da li su sve kolegice i kolege glasovali. Onda je zatvoreno glasovanje. Izvješće se usvaja. Prelazimo Prelazimo na Traskovski, izvješće Traskovski i pozivam, dakle, sve amandmane, sve amandmane imamo na pojedinačno glasovanje. Što se tiče prvog amandmana, otvoram glasovanje, da li su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijene. E, stavak 2 amandman. Da su svi glasovali? Zatvoreno. Prihvaćeno. Amandman broj 3. Pojedinično glasovanje. Otvaram glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman tri. Otvaram glasovanje. Da svi glasovali. Zatvaram. Odbije. Odbija se. Originalni tekst otvaram vezano s članak treći. Da su svi glasovali. Zatvoreno. Usvaja se. Originalni tekst stav četiri Jesu svi glasovali? Stvaram glasovanje. Uzdravlje. I još jednom uzdravljam. Usvaja se. Amandman broj četiri. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Amandman 5. Otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Broj 5 u originalnom tekstu. Otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Broj 6 original teksta. Svi su glasovali. Zatvaram. Usvaja se. I sada amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na oko izvješće. Gospodine Karas, izvolite. Ja moram, e, dakle, mo, moram kazati da nisam uopće e, glasovao jer e, ovaj sustav ne funkcionira. Ja sada nisam bio mogućnosti glasovati. Ovo će se zabilježiti u izvješću. Ja sad dolazim. Dakle, bez gospodina Karasa, pojedinačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvoja se izvješće. Prelazimo sada na izvješće gospodina Lavija i to pojedinačno glasovanja vezano uz nacrt izmjene proračuna. Otvaram. Jesu svi glasovali? Zatvaram. Usvoja se. Još jednom, Lavija vezano uz nacrt, vezano uz osam, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Čestitam izvjestitelju. <clears throat> Sada dolazimo na izvješće gospodina Plenkovića. Riječ ima, dakle, riječ prema članku osmom. Izvjestitelj, gdje je izvjestitelj?

Cijeni kolega, Doista mi je drago što ste zahvali se, dakle, mi ih, e, dakle, izmenuje od kuće, ali ne od frakcije. Lijepo što ste to učinili, hvala vam lijepo u istinu. Sada prelazimo na pojedinačno glasovanje, otvaramo glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Čestitam kolegi Plenkoviću. Sada prolazimo na e, program Erasmus za sve. Gospođa Doris Pak, izvjestiteljica. Prvo, ukupan blok, dakle, blok broj 1, tko je za? Protiv? Uzdržano? Usvaja se. tako su e, izlični poslali svi ostali amandmani vezano s e, prijedlog komisije koje je za? Protiv? Uzdržani? Usvaja se. Legislativa u pojedinačnom glasovanju je otvaramo. Jesu li svi glasovali, kolegice i kolege? To je tako. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam kolegici Pak. Gospođa Kosta imala je izvješće vezano uz program Kreativna Europa. Ja pozivam da se usvoji blok broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je uzdržan? Usvaja se. Time se, dakle, iz, iz blok 2 i tako, tko je za prijedlog komisije? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se legislativa pojedinačno glasovanje. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Upravo je tako. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. Čestitam gospođi izvjestiteljici, gospođi Kosta. Sada prelazimo na izvješće Takula. Prije glasovanja moli izvjestitelj vezano uz postupak. Izvolite, gospodin Tukula. Hvala gospodine predsjedniče. Kao izvjestitelj za ovo izvješće želim potvrditi još jednom Europskom parlamentu da je cilj ovog izvještaja i povijest, kultura e, koji je uključen u ugovor o funkcioniranju Europske unije. Stoga e, se pravna osnova mora primjenjivati na ovaj izvještaj. E, jedini razlog zbog čega je parlament odustao od svoga stajališta i zbog toga dao zahtjev za proceduru suglasnosti u skladu sa prijedlogom komisije e, na temelju članka 352. Želja je da se izbjegne, izbjegnu komplicirane postupke te posljedično zakašnjenje stupanja na snagu programa. Isto tako želim reći e, da ne želimo da se ovakva situacija ponovi i Molim da se ova izjava doda zakonodavnoj rezoluciji. Hvala gospodine Takula. Ja sad pozivam vezano uz amandman broj 1, pravne osnove. Tko je za? Ovaj Tko je protiv? Tko je uzdržan? Tako je, amandman 2 do 161 izostajemo. Sada prelazimo na pojedinačno glasovanje. I to vezano uz završni odbor. Otvaram glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prolazimo na izvješće gospođe Valjana, Rike i Ineza Ajala Zender. Pozivam sada vezano uz odbor kompromisno, dakle 135. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Time svi amandmani postoje izlišni. Sada prelazim na predlog komisije. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Legislativno Usvajanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo Komocakos Erto, izvješće kolega Komocakos. E, riječ ima kolega Komocakos koji je molio za riječ. Izvolite. Hvala vam. Nakon dvije i pol godine vrlo, vrlo napornog rada, danas napokon glasamo. I ovim glasovanjem ćemo zapravo učiniti veliki korak naprijed kad govorimo o prijevozu u Europi. E, tržišno natjecanje, razvoj, radna mjesta. Ovo je trostruki pristup i sve će to biti ostvareno kroz nove mreže za povezivanje Europe i to će donijeti dobrobiti svim građanima Europe, a i pridonijeti većoj kohiziji. Posebice u slučaju zemalja poput moje, koje se moraju e, boriti s vrlo ozbiljnim e, posljedicama krize i velikom nezaposlenošću. Želim zahvaliti svima. Hvala, gospodin Kurcakos. Pozivam e, blok broj Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Tada tako svi ostali amandmani postaju izvršeni. Prelazimo na e, komisijski prijedlog. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se legislativna rezolucija. Otvara se glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće De Castro. Blok broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Blok 2 izlišan. Ovo promijenjen izvješće komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Legislativa, pojedinačno glasovanje. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno. Usvaja se. Čestitam kolegi De Castro. Prelazimo sada na mm, kolege Šolca vezano uz sporazum o javnoj nabavi. Pojedinačno glasovanje otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Čestitam kolegi Šalcu. Prelazimo na izvješće kolege Grotea. Glasovanje. veko suglasan sa tim izvješćem? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Čestitamo izvjestitelju. Prelazimo na izvješće kolege Remeka o dopunski istraživački program za projekt ITER. Pozivam amandmane glavnog odbora 1.7, do 16, 18 do 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. ako želite provjeru, evo, izvolite, elektroničke provjera, amandmana 8. Zatvaram. Vrlo blaga dakle u korist e, za usvajanje e, amandmani 35, 38, prelazimo na 32, amandman 32, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijen. Amandman broj 17, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Tako, ne moramo gledati amandman 34, tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 28 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29, tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 30, pojedinačno glasovanje, otvaram pojedinačno glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. I sada prelazim na promjeni komisijski prijedlog. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Što se tiče nacrta legislativnog, imam e, dakle amandman jedan pojedinačno glasovanje, 27 revidirani. Otvaram glasovanje, gdje su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se sada legislativno, dakle pojedinačno glasovanje, otvaram pojedinačno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Čestitam izvjestitelju. Prelazimo na izvješće gospodina Skinnera amandmane vezano uz glavni odbor. Tko je za? Tako, još jednom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 90. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Prelazimo na amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 91D amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24 e, do 32 odbora amandmani. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 92D. Amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 33 do 38 amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 93 do 96 otvaram glasovanje. No, zatvara se glasovanje. Da su svi glasovanje? Ne, da, je, dobro je. Odbija se. Oprostite. 101 revidirani amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Moram kazati, gospodo, da vidim u desnim rukama da ste sve umorni i umorni, što za mene e, vezano uz dakle, uočavanje ovog glasovanja vrlo nemoguće. Tko je za 97 amandman? Protiv? Evo, sad vidimo ruke. Tko je suzdržan? Odbija se. 98. Otvaram glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Dolazimo na amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 68-69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 100D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 81. Tko je za? Protiv? suzdržanim usvaja se. 89D, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 8, amandman 8, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na... Ne, sada prelazimo na promjenju komisije. Otvaram glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Isto tako, pojedinačno glasovanje, Pojmenično glasovanje, otvaram. Da li su svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće kolege Kramera. Pozivam, dakle, da odbor i amendmani odbora. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman šest. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ovo moramo provjeriti. Drugi dio elektronska provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Prelazimo na amandman 10.1. Tko je za? Protiv? Ne mogu. Još jednom pitam. 10.1. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. 27 poimenično glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 10, amandman 10, drugi dio, tko je za? Protiv? Sudržan? Usvaja se. Amandman 33, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18 za? Ne, ovaj izostaje. 33, da, 18 izostaje. 28, pojmenično glasovanje, otvaram. Da li su svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Amandman 30, isto tako pojmično. Otvaram. Svi su glasovali. Zatvaram. Odbija se. Prelazimo na amandman 22. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 31, pojemenično, otvaram pojemenično glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram. Odbija se. 32, isto tako, pojemenično, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. E, ovako promijenjen e, e, predlog komisije. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se i poimenično glasovanje otvaram za legislativnu rezoluciju. Jesu svi glasovali? Zatvaram. Izvješće gospodina Kramera čestitam usvojenje. I sada prelazimo na izvješće gospodina Čičestera. Pozivam, dakle, glavni odbor za amandmane. Tko je za? Tko je za? Još jednom pitam. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. E, pojeminično, otvaram pojeminično glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Četrdeset. 40 otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. jedan. Isto tako poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Amandman 42, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 25, tko je za? Ne, oprostite. E, aha, 25 preskačemo. Da, 38. Poimenično otvaram. Nisu svi glasovali. Zatvaram. Odbija se. E, Prilog komisije je tako promijenjen. Ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. I poimenično glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Izvješće je usvojeno.